a Sjedinjenih američkih država i, u upot, i njihovom upotrebi mučenja od strane CIA Prva će riječ, prvu će riječ imati kolega Dela Vedova. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolege. SAD su važan partner Evropskoj uniji u borbi protiv terorizma. No bez obzira na to, također imali smo nekoliko ozbiljnih problema i razlika po pitanju nekih određenih aspekata u politici za borbu protiv e, terorizma. Evropska unija je pokrenula dijalog s SAD-om o tim pitanjima i to već traje nekoliko godina. Danas ćemo raspravljati o izvješću Senata koje se tiče bivšeg eh, programa SAD-a koji je službeno zaključen prije gotovo šest godina. Mi eh, dijelimo mišljenje koje je eh, izrazio predsjednik Obama prema kojem su te tehnike protivne našim vrijednostima i nisu korisne u borbi protiv terorizma. Važno je zajamčiti da se to više nikad ne ponovi. Upravo iz tog razloga mi e, e, smo prihvatili objavljenje tog izvješća i također raspravu koja je nakon toga uslijedila. To pokazuje kako transparentnost, tako i otvorenost u, e, u učenju iz pogrešaka u prošlosti. Senat je nekoliko puta, vijeće nekoliko puta izrazilo da se borba protiv terorizma mora voditi poštujući ljudska prava, temeljna prava, međunarodna humanitarna prava i također međunarodno pravo e, izbjeglica te se mora poštivati međunarodno pravo jer to je onaj osnovni element e, strategije u borbi protiv terorizma, bar što se tiče Europske unije. Kada govorimo o e, postojanju e, tajnih zatvora koji su 2006. godine otkriveni, vijeće je naglasilo da je Europska unija ta koja se maksimalno trudi kako bi apsolutno zabranila mučenje i bilo kakve vrste kažnjavanja i ponižavajućeg i nehuma nehumanog tretiranja zatvorenika. Iz tog izvješća Senata se vidi da pravna motivacija je ta koja je doprinijela odobravanju različitih e, tehnika koji su spomenuti u tom izvješću. Od 2006. Europska unija je regularno e, vodila dijalog e, o međunarodnim i pravnim aspektima borbe protiv terorizma i taj dijalog nam je omogućio da SAD-u nametnemo čitav niz pitanja i izrazimo naše nedoumice te nam je omogućio odlučio da inzistiramo na potrebi da se poštiva međunarodno pravo i ljudska prava. Važno je naglasiti da je predsjednik e, Obama službeno e, zaključio taj e, program CIE nakon, samo nekoliko dana nakon što je došao na vlast. Predsjednik Obama je konkretno zabranio bilo kakav oblik kažnjavanja i lošeg postupanja u tehnikama ispitivanja te e, u tehnikama e, tajnog e, otimanja i pritvaranja. On je zabranio E, sve takve vrste tehnike mučenja koje su se ranije primjenjivale. Nakon toga u zajedničkoj deklaraciji koja je objavljena 2009. godine u e, lipnju građani i e, institucije Europske unije su prihvatili duboki pregled, detaljni pregled svih tih politika koje su se ticale pritvaranja, predaje i ispitivanja svih tih boraca, odnosno ljudi koji su bili osuđeni, optuženi protiv za terorizam i upravo E, je zaključeno da se u tom trenutku moraju eliminirati svi mogući tajni zatvori u kojima su se provodila e, nehumana ispitivanja. Mi ćemo uspjeti u tom nastojanju samo ako se držimo naših temeljnih prava. Kršenje ljudskih prava i vladavine prava mogu same e, biti uzrok novih terorističkih ponašanja i činjenica je da takva ponašanja nikada ne mogu naći opravdanje bez obzira na cilj do kojeg bi mogli dovesti. Naše politike borbe protiv terorizma moraju stvoriti jasne uvjete za učinkovitu borbu protiv, eh, terorizma i europska unija je u dijalogu od proteklih nekoliko godina sa sad om pokušala promicati promjene u politici sad a. na primjer. two thousand godine europska unija je uspostavila tim koji je eh, omogućio da zatvorenici koji su nekad bili u guantanamu eh, da svjedoče o svemu što se dogodilo te da upravo takve tehnike budu okončane zahvaljujući Obaminoj, e, Obaminoj izjavi. Upravo u skladu s time e, zaključeno je da takve tehnike nisu u skladu sa međunarodnim pravom te sa pravom, e, sa temeljnim pravima čovjeka. Kada govorimo o specifičnim sukobima kao što su oni u Afganistanu, Siriji ili u Iraku, Europska unija je usvojila u borbi protiv terorizma pristup koji se temelji na pravdi, na pravosudnoj pravdi, a to je da oni odgovorni moraju biti biti e, progonjeni prema kaznenom pravu država članica i međunarodnom kaznenom pravu. Upravo e, zahvaljujući takvoj odluci činjenica je da smo imali velikih uspjeha u budućnosti te smo uspjeli e, se u borbi protiv terorizma osigurati prava i zaštitu pravnih zaštitu prava za sve osuđene za takve napade. Kada govorimo o kaznenim postupcima, činjenica je da su stotine terorista stavljeni iz za e, rešetaka, ali na ispravan način. Europska unija je ta koja naglašava da nacionalna sigurnost ostaje u ekskluzivnoj nadležnosti svake države članice i to znači da rad agencija i obavještajnih službi Europske unije e, neće ugroziti e, suverenitet država članica sve istrage koje se vode po pitanju upletenosti nekih država Ujedinjene Europske unije su u nadležnosti država članica Europske unije. Zaključak država članica i Europske unije je taj da su oni vezani Europskom konvencijom o ljudskim pravima te poveljom o temeljnim pravima Europske unije. A sve akcije koje su e, pokrenute od strane e, Suda pravde u Strasbourgu će se ticati svih onih dijela kršenja ljudskih prava. Prema ugovorima iz Lisabona Europska unija je kompetentna E, napraviti e, reviziju e, tih propisa i odredbi kako bi zajamčila prikladan okvir u okviru kojeg ćemo moći i morati se boriti protiv te kuge terorizma koja nas je poharala. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepo. Hvala lijepo na ovom objašnjenju u ime vijeća, a sada u ime komisije povjerenika Vramopulos. Izvolite. Thank Hvala predsjedniče, predsjedniče vijeća, uvaženi članovi Europskog parlamenta, komisija koju predstavljamo ovdje danas u ovoj stvari je poput vas e, užasnuta e, nalazima e, odabranog odbora senata o programu ispitivanja cije E, dio toga je objavljen 9. E, prosinca, a većina te istrage ostaje e, tajnom, klasificiranom. Imamo ovdje važna kršenja temeljnih prava od strane e, vlasti SAD i drugih osoba koje su bile u službi CIE između 2001. godine do e, siječnja 2009. godine. Kao što je predsjednik Obama e, ispravno rekao ovog tjedna, djelovanje ovog programa je bilo u suprotnosti sa američkim vrijednostima E, rekao je da je jedan od najučinkovijih odružja e, za suzbijanje terorizma jeste biti vjer, vjeran idealima e, SAD-a. Toga je dovelo da 2009. godine zabrani mučenje čin kojem smo pljeskali jer je to istina o mučenju Mučenje je krivo, ne samo da je ono krivo, o, to je zločin, to je zločinački akt. I nikad ga ne treba koristiti. E, to je e, e, nalazi senata su šokantni, ali ne začuđujući. Tajna, tajni zatvori i navodi o mučenju i zlostavljanju zatvorenika E, e, od strane CIE u kontekstu borbe protiv terorizma su izazivali zabrinutost već desetak godina. Od tada e, smo imali nekoliko tijela Ujedinih naroda i posebnih izvjestitelja uključuju i Vijeće Europe i Europskog suda za ljudska prava sve te institucije su osudile ovu praksu koju sada vidimo u studiji e, Američkog senata. Ova praksa se koristila od početka s odlukom da se osnuje odbor e, istrage koja je dovela e, do početnog izvještaja 2007. i 2012. Tu se osuđuju ove prakse i izražava potreba da se promiču i zaštićuju osnovna ljudska prava. E, mi kao Europska unija smo to pitanje postavili SAD-u u nekoliko navrata u pismima predsjedništva vijeća e, i u dijalogu o suzbijanju terorizma E, ova studija e, Senata je pozitivan korak u suočavanju javno i kritično e, s načinima ispitivanja od strane Cije, mučenja i zlostavljanja koje ona koristila u tim ispitivanjima. Komisija vjeruje da trebamo E, imati potpunu transparentnost u ovim praksama u e, skladu s međunarodnim standardima uključujući i individualnu odgovornost za te činove. Europska unija osuđuje sve oblike mučenja i zlostavljanja u bilo kakvim uvjetima ona radi na e, e, sprečavanju i iskorjenjavanju e, mučenja i zlostavljanja u Europskoj uniji i u cijelom svijetu. To je prioritet njezine politike za ljudska prava. Kao što je komisija u nekoliko navrata podcrtala, napori da za suzbijanje terorizma se moraju voditi na način koji je u skladu sa vladavinom prava poštivanjem zajedničkih vrijednosti i koji poštuje naše obveze po međunarodnom pravu naročito međunarodnom pravu o ljudskim pravima i izbjeglicama komisija je dosljedno podcrtavala od samog početka da sve države članice moraju provoditi e, dubinske nezavisne istrage kako bi se utvrdile činjenice o aktivnostima cije moraju im, e, snositi odgovornost e, i omogućiti žrtvama da dobiju nadoknade za štetu to smo podcrtali u pismu svim državama članicama 2013. to je napisala povjerenica Reding mi znamo eh, da sudbene vlasti nekoliko država članica su poduzele istrage uključujući i nad agentima e, eh, za kidnapiranje i eh, nezakonito pritvaranje mučenje i zlostavljanje osumnjenčenika u ovom programu ispitivanja istog dana E, kada je objavljena studija e, senata e, vidjeli smo u tisku da je zatvoren centar za pritvaranje u Afganistan a pritvorenici su predani afganskim vlastima proveli su nekoliko godina u zatvoru bez suđenja E, još uvijek 136 zatvorenika su u e, Guantanamu zaljevu, uključujući e, pritvorenike koji nisu privedeni sudu, ni, nije objašnjeno zašto su zatvoreni. Europska unija će pratiti ovu situaciju, situaciju ljudskih prava u borbi protiv terorizma u Sjedinjenim državama. Hvala na pažnji. Hvala lijepa povjereniče. A sada ćemo čuti govornike za klubove zastupnika. Prva će biti Monika Holmajer za Pučane. Izvolite. Gospodine predsjedniče, štovani gospodine povjereniče, kolegice i kolege. Izvješće koje je senatski odbor predložio senatu SAD-a je stvarno zastrašujući. Kao što je rekao predsjednik Obama, to pokazuje jedno grozno postupanje, zastrašujuće postupanje cije i silno je štetilo ugledu Sjedinjenih država u svijetu. S tim se apsolutno slažem. u pitanju je jedno ključno ključna stvar. Kako ćemo mi sada zaštititi svoje ideale koje očito mnogi, odnosno konkretno takve službe, gaze. Mi apsolutno ne možemo dozvoliti, mi iz naše pučanske frakcije, da se ti ideali gaze nogama. Jer e, ljudske vrijednosti, ljudske slobode, temeljna prava čovjeka su nedodirljivi. Da bi se osigurala i održala sigurnost ljudi, pa da bi se onda s time opravdala svaka metoda policijska ili represivna uključujući i mučenje to je nešto to je dio kataloga kojeg mi ne prihvaćamo različite ružne metode mučenja kao waterboarding e, su apsolutno nedopustive. To su napokon e, McCain pisao tu metodu mučenja i rekao je i sam da su Amerikanci osudili mnoge zatvorenike koji su sa waterboardingom, dakle umjetnim gušenjem vodom i topljenjem, primorali na različite priznanja, onda su ih kaznili na doživotne kazne. A nije baš zapravo to dozvoljivo, jer je to i sve upitno. Mi takve brutalne metode nećemo prihvatiti. I ono što mi poštujemo visoko je da se SAD ušao u jednu otvorenu diskusiju o tim stvarima koje se događaju u njihovoj zemlji. Nadam se da će Amerikanci u toj javnoj e, raspravi koja se vodi izaći jači i da će povući nužne potrebne poteze i da će Senat njihov uspjeti. Hvala lijepo gospođo Holmar. Na tri, na tri minute govori gospođa Tanja Fajon u ime socijaldemokrata. Hvala lijepo predsjedavajući. Mislim da će ova debata koju vodimo e, služiti svoje svrsi. Međutim, šta, na šta vas ovaj slučaj podsjeća? Da su zatvorenici, recimo jednom, jedan zatvorenik je u jednom malom kavezu koji je podignut u zrak držan i tamo je danima držan. I zatvorenik se smrzavao i kasnije je hla, zapravo i umro od hladnoće i od gladi a drugom zatvoreniku su se događale grozne druge mučenje koja su uključivala recimo teško ozljeđivanje njegovih spolnih organa ili ako je bila i, kao i ženama. A zatim smo imali onaj čuveni waterboarding, ali na što vas to sve podsjeća? Za vrijeme mučenja su zatvorenici umrli od pothlađenja ili zato što ih se gole ostavilo da leže na betonskom tlu to je, molimo vas lijepo da malo usporite zbog e, vaših kolega predvodioca. Ako vas i to podsjeća na srednji vijek, sve ovo što smo vam naveli, ovi primjeri, to onda ste u krivu. To su samo one pojačane metode mučenja koje danas koristi CIA. I postoji još jedna razlika. U zadnjem stoljeću mnoge, mnoge konvencije su potpisane, vrlo svečano potpisane, pa zatim povelje koje imaju jake pravne baze i sve to skupa što garantira poštivanje ljudskih prava. E, Sjedinjene države su pristupile i potpisale konvenciju koja brani mučenje. Mislim da tako one primjeri koje smo dali smo namjerno na one brutalne primjere na početku ovog javljanja jer vidimo koliko je to suprotnosti. Europski parlament je svom izvješću aktivnostima cije već prije sedam godina dolje, Prošla je sedam godina od tog prvog izvješća. I još uvijek evropske zemlje u tih sedam godina skrivaju istinu, nitko nije snosio odgovornost zato što se na njihovom teritoriju upravo držali tajno zatvorenici i sve to skupa radilo. Žrtve rata protiv e, nasilja su isto tako žrtve koje imaju pravo na zaštitu, ali ne mogu opravdati sve ostalo s druge strane. Dakle, u bilo koji oblik ilegalnih aktivnosti koje koristi CIA je potpuno nevrijedno, sramno i nije vrijedno demokracije, nije vrijedno ni temelja na kojima je iskačena evropska demokracija, Evropska unija. Stoga tražimo da se u cijelosti istraže taj tekst i tražimo jasne odgovore od zemalja članica. Nekažnjivost je neprihvatljiva, kao i pravljenje da se ništa nije dogodilo i da mi nismo umješani. Tražimo da se usvoje mjere koje će garantirati učinkovit demokratski nadzor čitavog rada obavještajnog agencija i tražimo da se poduzmu zaštitne mjere koje će osigurati da se tako nešto više nikad u Europi ne dogodi. Dragi kolege, ponekad je vrlo teško prihvatiti istinu, ali mi smo, mi smo zaslužni, imamo pravo znati isto, a s druge strane imamo obvezu to objaviti našim građanima. Jer kako bi ćemo inače spriječiti da netko od nas ne bude taj koji će završiti na stolu za mučenje sutra. Hvala lijepo, a sada u ime konzervativnih i, reformatora kolega Matan Dane Makar. Štovane kolege, kao što svi znate, Parlament je uvijek bio jako zainteresiran za cijeli taj program ilegalnog zadržavanja i predaje i pretvaranja koji CIA provodi. A posebno kada je bilo u pitanju ilegalni transfer ili čak zadržavanje zatvorenika na području Europe. Mi smo imali već u prethodnoj našem sazivu parlamenta su imali šest legislativnih projekata koji su išli u tom smjeru u kojem smo se htjeli od toga odvojiti i to osuditi. Ali ono što je strašno je da su zemlje članice, neke te koje nisu još uvijek javno priznale da se na njihovom teritoriju držali tajni zatvori, recimo govorim i tu i o Poljskoj primjerice e, Prednost ovog izvješća o kojem ovdje razmatramo je što nam se tu daje jedno zrcalo diže i pokazuje kakva je naša praksa, a šta Amerikanci rade. Jer mi europljani imamo naše norme, naše vrijednosti, našu povijest, mi se pozivamo na naše načela, ali to uglavnom vrijedi za nas same, ali ne primjenjujemo očito nužno na svoje partnere, jer E, to je sad pitanje. Prema tome, sad Amerikanci kad vode javnu nastavu nama de facto drže jedno zrcalo koje možemo gledati šta mi radimo. Jer mi moramo sada preći i u, na djelo, jer mi stalno govorimo o tome da nijedna prijetnja nije tolika da će naša ljudska prava ugroziti ili da će zapravo ugroziti i slobodu naših ljudskih prava. E pa onda to trebamo i djelovati tako, jer u pitanju je ugled Europe i ne smijemo dozvoliti da se taj ugled ošteti. Dakle, poštovanje ljudskih ljudskih prava je definitivni jedan naša norma koju moramo zaštititi, ali pritom ne smijemo zaboraviti na povjerenje građana u demokratski sustav Europe. Prema tome to moramo i operacionalizirati. Europa je do sada zapravo to povjerenje građana dovela u pitanje jer e, pitanje kako tajne službe djeluju, kako same osuđuju, to Europa ne smije više tolerirati. A sada u ime socijalnih demokrata gospođe Infant. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ja bih sada prvo koristila ovu priliku da vam kažem Danas ona podsjeća kao što je rekla kolegica Holmajer maloprije, da ono što razlikuje demokraciju od diktatorstva je upravo ta odgovornost i moralni autoritet. Nitko od nas diljem svijeta nije imun na te tendencije. Svi mi imamo nosimo, imamo različite crte nasilja u našim zemljama. Oni što nas čini drugčijima da smo mi apsolutno odgovorni, polažemo račune i nema nekažnjivosti ničega u demokraciji. Prema tome svi kolege iz svih političkih klubova, dakle stranačkih klubova, traže da Europa ostane potpuno čista u čitavoj toj priči sa cijem. Jer mi možemo prstom pokazivati na Ameriku sada koliko hoćemo, međutim Europa je podupirala protuteroristički program u cijelosti. Evo sad je Poljska napokon progovorila o tome i priznala. Ali bilo je i drugih zemalja članica koje su bile bliske suradnice i saveznice sad Mine Eyes i tako dalje. Mi svi znamo te afere, a parlament je više puta o tome govorio, vrlo jasno se izrazio. I zbog toga smo sada definitivno šokirani kad čujemo ove opće fraze koje je talijansko predsjedništvo iznijelo. Pa e, Italija je jedina zemlja koja je konkretno zapravo vršila kazneni progon nad 24 agenta CIE. Da li će talijansko predsjedništvo sada insistirati na tome da se izvrši dakle ekstradicija i da se ti ljudi de facto konačno da se njima sudi to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju se mora suditi, jer gospodine Obama, mi moramo suditi svima koje smo zatražili, koje, za koje smatramo da su se ogriješili o temeljna pravila demokracije. To je razlika između Europe i ostalih država. Još nešto što je bilo u, javnosti. Recimo imamo obavještajnu um, zajednicu i jednu vrstu europske tajne službe koja je de facto još u embrionalnom stanju jer se nije Intel zapravo još e, sve skupa kompletno ustrojio. I koliko se sjećam, oni su govorili sada najnovije da nema načina da bi se oni služili zabranjenim metodama. Ali sad je pitanje da li je to zaista tako, jer pitanje šta, na što su oni mislili. Oni su de facto i koristili informacije drugih koje su dobivene u mučenjima. Prema tome mi se pitamo kako može to govoriti INSEN, ta naša embrionalna obavještajna služba. Mi smatramo da moramo kako god bilo, oni su na početku imati puni uvid u to što će taj INSEN u Europi raditi. Hvala lijepo, primate li plavu karticu od gospodina Karima, izvolite. Predsjedniče, hvala lijepo. Ja sam zapravo zahvala kolegice Sofi Intervent što je primila moje primanje. Pitanje. Jel se slažete s time da su riječi koje smo čuli od vijeća s jedne strane zvučale vrlo slatko i lijepo i krasno, ali s druge strane su došla prekasno. Još davne 2005. godine stajao sam u ovom domu i sa predsjedništvom vijeća sam toga dana potaknuo i dakle tematizirao to pitanje što je sa ilegalnim centrima i zatvorima cije koji funkcioniraju na europskom terenu. Tada nismo dobili nikakav odgovor, da pače. Tada je tog dana bio prisutan i jedan britanski ministar iz vlade Velike Britanije, koji nije A rekao, nego se samo izmaknuo. Prema tome, da li se slažete da je to zapravo dozvoljivo za bilo kog ministra koji ima konkretne spoznaje o tom, da se skriva i izbjegava direktni odgovor na pitanje koje je postavljeno pred Europskim parlamentom o stvarima koje su se poslije pokazale pod potpuno istinitima. Da, slažem se s vama, nije dovoljno za vijeće i za druge, da kažemo, italijanskog ministra, da sve vlade i vlade zemalja članica da s jedne strane deklarativno govore o pravima, ljudskim pravima, a de facto ne rade ništa. Mi smo još onda izgubili jer nismo poštivali do kraja bili operativni u obrani onih vrijednosti na koje se pozivamo. I mi moramo one koji su se ogriješili i kršili sva ljudska prava i sve zakone i konvencije u vezi s tim, moramo ih izvesti pred sud, moramo ih procesuirati i izručiti. Hvala lijepo. Za Klub zastupnika zelenih govori na minutu i pol Kornelija Ernst. Hvala lijepo, 6700 stranica užasa. To je otprilike to izvješće govori recimo o dijelovima e, tijela koji su bili razbacani govore o tome da jedan zatvorenik sto trideset osam sati nije spavao nije mu se dalo spavati zatim waterboarding ili nasilno rektalno hranjenje i tako dalje zar nisu to zbilja znaci najgorih diktatura koje mi s pravom kritiziramo za razliku od tih diktatura su je Amerika objavila to izvješće i to je jako dobro to visoko cijenimo međutim oni su isto tako potpisali povelju UN-a o zabrani mučenja. Pa sad ako jedna američka vlada de facto potiče jedan program mučenja, odnosno program u kojem se vrši kontinuirano sustavno pučenje, onda to govori o dubokoj etičko-moralnoj krizi čitave zemlje SAD-a koje to dozvoljava. Dame i gospodo, mučenje ne funkcionira. Kogod koristi mučenje mora biti razotkriven. To je moralna propast, to je prijezir ljudi generalan. Mučenje se mora zakonom zabraniti posvuda. Mi tražimo pravnu obradu i jako sam sretna da je predsjednik kluba zastupnika zelenih u njemačkom parlamentu Gregor Gizi podigao kaznenu prijavu protiv Georga Busha. Mi tražimo da se vidi šta je bilo sa tajnim zatvorima u Poljskoj, Litvi i na drugim mjestima u Europi. Tražimo kompletno rasvjetljenje rada i načina rada i praksi europskih, pogotovo britanske obavještajne službe. Zatim tražimo da se zatvori Guantanamo, da više nema tajnih zatvora i da se svim upravama zatvorskim oduzme sudbena vlast. Hvala lijepo, a sada na dvije minute za zelene Hvala gospodine predsjedniče, e, gospodine državni tajniče, gospodine povjereniče, dragi kolege i kolegice. E, gospodine povjereniče, na moje veliko čuđenje e, ste rekli da ne poznate ovaj dokument. konstatiram sa zadovoljstvom da će to sada biti drugačije E, nema novih činjenica u ovom izvješću e, senata to je samo potvrda potvrda suradnje europskih vlasti u e, zatvora na europskom teritoriju potvrda nekorisnosti mučenja potvrda da tajne službe moraju biti e, strogo kontrolirane i kažnjavane e, za zloporabu e, kažnjavanje za zloporabu i kršenje temeljnih prava to kršenje ne vodi do borbe protiv terorizma imamo sada jednu novu etapu mobilizacije kako bismo utvrdili vladavinu prava u svijetu mi moramo imati e, pravnu hrabrost e, to je zato je zadužena Europska unija ona mora surađivati e, u transparentnosti i djelatnosti činjenici su tu Europska unija i države članice moraju preuzeti odgovornost i e, pospješiti e, kazneno gonjenje moramo nastaviti istragu kako bi e, na svjetlo dana izašla potpuna istina mm, delegacija libea misli da je to striktni minimum mi znamo da su kršena temeljna ljudska prava E, članci šest i sedam ugovora o Europskoj uniji trebaju biti primijenjeni i e, moraju također biti primijenjene sankcije. E, teroristi žele samo jednu stvar, rušenje demokratskog sustava. Metode koje nisu zakonite potiču terorizam. Moramo imati transparentnost E, moramo sve znati o ovim programima i e, dovesti pred lice pravde e, prekršitelje. To je borba za naše vrijednosti, za demokraciju. Hvala. Hvala lijepa. Dakle, za klub zastupnika Europa slobodnih demokrata, Laura Ferrara na minutu i pol. Zahvaljujem predsjedatelju. Postoje dva aspekta vezana uz izvješće Američkog senata o mučenjima od strane CIA. Mislim da o njima moramo razmisliti. Prvi aspekt e, je sigurno sposobnost samokritike te osuđivanja svih demokratskih institucija u SAD-u, također i po pitanju te jako osjetljive teme koja može se smatrati pitanjem nacionalne sigurnosti takva tipična vrsta postupanja SAD-a i duh njihovih građana i institucija ne može još uvijek dopustiti da se zanemari i nakon toga da nas priječi da osudimo bilo kakav oblik nasilja e, i kršenja ljudskih prava. I zato se ne mogu kvalificirati niti prihvatiti takva postupanja i to je drugi aspekt mog promišljanja. Upravo oni koji su pokušali opravdati mučenja tih navodnih terorista kao koristan instrument za prikupljanje informacija za za za e, e, pitanje nacionalne sigurnosti. Molim vas da usporite u redu. Dakle, nema ništa niti u miru niti u ratu što može opravdati mučenje. Kao što je poznato, mučenje ne samo da krši neotuđivo pravo na integritet ljudskih bića, nego također to je nešto što se ne može ni na koji način smatrati instrumentom za traženje istine. E, izvješće Senata SAD-a posebice navodi čitav niz zlouporabi te gaženja ljudskih prava kojima se Postoji nekakva dvoznačnost po pitanju talijanskih e, e, e, vlasti u SAD-u. Vrlo se ozbiljno opisuju detaljno sve činjenice, a nakon toga se ne govori o inkriminiranju onih koji su odgovorni za to i imena su i dalje nepoznata. Europska unija e, mora se osvrnuti na svoju suradnju sa SAD-om zbog mučenja koje je provodila CIA na europskom teritoriju po pitanju, po pitanju otvorenih tajnih zatvora i e, po pitanju podrške obavještajnoj službi e, CIA također moramo biti transparentni po tom pitanju i ne smijemo dopustiti nekažnjivost europska unija jako mi je žao imate minutu i pol na raspolaganju. A sada govori kolegica Morvaj, imate jednu i pol minutu, izvolite. Zahvaljujem, dragi kolege. Veliko mi je zadovoljstvo što je Europski parlament e, taj koji je ponovno toliko skandaliziran tim ozbiljnim kršenima ljudskih prava. Mi ovdje govorimo o mučenjima, ovdje govorimo o tim nezakonitim pritvaranjima ljudi bez ikakvih, bez ikakvog progona, znači službenog progona i postupanja. Nakon otkrića e, Snowdena već smo bili jednom e, skandalizirani, onda smo također bili skandalizirani e, sa drugim skandalima koji su nakon toga uslijedili i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 govorimo o tako ozbiljnim kršenjima ljudskih prava koje su provodile SAD zašto i smatramo uvijek našim prijateljima. Europska unija e, je stalno se drži ruku pod ruku sa SAD-om. Oni nastavljaju djelovati kako bi e, zaključili ugovor o slobodnoj trgovinskoj razmjeni i na političkoj razini Europska unija je ta koja se uvijek na neki način stavlja na stranu e, politike Sjedinjenih američkih država. Sigurno također i u slučaju potencijalnog rata Evropska unija bi bila ta koja bi stala na stranu SAD-a protiv Rusije. Ovaj put, ali mi smo itekako skandalizirani zbog kršenja ljudskih prava. Ne bismo li možda trebali odabrati pravog dobrog prijatelja te pokušati na neki način dobro shvatiti kako stoje stvari kako bismo se zaštitili u slučaju potencijalnog rata ili također u slučaju samo nekakvog potencijalnog sukoba. Hvala lijepo gospođo Marve. Morve, a sada prelazimo na pojedinačne govornike. Biću vrlo, vrlo strog sa vremenom, zato što sad imamo sve manje vremena, jako puno govornika. Prvo je Kristijan Predana, na dvije minute. de CIA je ovo je jedan predmet koji je užasno javno mišljenje u Americi. Objavljivanje izvještaja prošlog tjedna je potvrdilo jaz koji postoji u političkoj klasi u Americi. Demokrati i republikanci su podijeljeni e, e, po tim pitanjima E, na primjer da li izvješće e, odražava e, ispravno što se događalo da li je postupak ispitivanja bio ispravan da li je izvješće trebalo biti objavljeno u smislu sigurnosti tu još nemamo jasan odgovor u SAD-u nemamo jedinstvenog odgovora na to Osobno bih e, htjela podcrtati e, da sam blizak e, onome što kaže McCain koji je tražio objavljivanje izvještaj i koji je kritizirao CIU i koji je rekao da je to štetno za sigurnost SAD-a. Mislim da je ono što je rekao vrlo mudro on je rekao mi smo e, postupali neispravno moramo ispraviti te greške i to nikada ne smijemo ponoviti e, danas nitko ne može reći da e, te prakse iz izvještaja da se one nastavljaju to je dio prošlosti predsjednik obama je zabranio ovaj program ispitivanja 2009 i sada zahtjeva da se situacija razjasni. To je glavna lekcija koju trebamo izvući iz toga. Moramo e, analizirati vlastite greške. Hvala lijepa. E, hvala sada kolegica Birgit Cipro tko je slušao riječi vijeća možda je dobio dojam, možda stekao dojam da je kod nas svijet u redu za razliku od ostatka svijeta, međutim daleko od toga. Mučenja cije su grozni zločini u kojima su neke zemlje članice Europske unije se sudjelovale. Vrlo sustavno je protiv svakog konvencije ili zaštite ljudskih prava i međunarodnog prava CIA je mučila ljude čak i na terenu Europske unije. CIA je stalno i uvijek tvrdila da na taj način prikuplja vrijedne, neprocjenjive informacije o svojoj borbi protiv terorizma globalne. Međutim, to je pusta laž. Ali potpuno neovisno o tome, mučenje nije nikakvo sredstvo u borbi protiv zločina, nego je mučenje samo po sebi zločin. Zločin otkriva bit zapravo našeg, zločin koji otvara bit našeg cijelog sustava i našeg etičkog i vrednostnog sustava. Mi znamo da moramo štititi čovjeka i ljudska prava od svega, pa čak i od e, nalažnog lažnog zaštite borbe protiv terorizma jer inače ćemo mi teroristima i ekstremistima upravo davati i pružati argumente da imaju razloga za novu mržnju naše demokracije. Nije to samo pitanje morala, nego vrlo jednostavno to je međunarodno pravo. Mučenje nikad nije dozvoljeno, mučenje se mora uvijek i u svakoj državi pravno goniti. Velika je sramota za Europu da su različite države ne samo jedno, nego oba, oka čvrsto zatvorila kada je bilo u pitanju ilegalni transport zatvorenika, ilegalnih zatvorenika ili stavljanje raspolaganje ilegalnih skrivenih zatvora. Još 2007. je Europski parlament tražio prvi puta da se to razjasni, ali nikada se to nije dogodilo. Tko je dao dozvolu da se ljudi unutar Europe bez optužbe privode, prevode, pre, ekstradiraju, zadržavaju i muče. Ko je sve o tome znao? Tek prošlog tjedna su visoki predstavnici Poljske i Rumunjske potvrdili postojanje tajnih logora. Da li će tu biti posljedica nakon toga? Nacionalne vlade očito same nisu u stanju za to jer su previše umješane u te zločine. Zbog toga nam trebaju djelotvorni europski mehanizmi koji će spriječiti da naše zemlje članice na taj način eklatantno gređaju europske temeljne vrijednosti. Mučenja cije pokazuju što se događa kada pravna država kada bez obzira na pravnu državu dakle nastaju teroristički režimi i provode se režimi terorizma nitko nije zaštićen svi smo na taj način ugroženi prema tome naša je zadaća nas Evropljana, pogotovo nas kao europskog predstavnika Europskog parlamenta, da se odlučno tome suprotstavimo i nadamo se da će komisija pritom biti na našoj strani. Hvala lijepo kolegice i hvala vam što ste se precizno držali vremena govora. sada na jednu minutu kolega Krasnodepski. Hvala lijepa predsjedniče. Sama činjenica da se to događalo na teritoriju Poljske, da se tamo provodilo mučenje, to treba osuditi, a to je osudilo poljsko javno mnjenje. Ovakove prakse su e, e, nedopustive. E, mi smo sumnjali na, da postoje tajni, tajni zatvori, a tu e, imat ćemo jedno javno pismo koje će potpisati tisuće ljudi. Želim privući pažnju na dvostruke standarde i pitanje uzajemnog povjerenja među saveznicima. CIA nije e, provodila ovo mučenje na teritoriju e, sad a jer je poštivala pravo sad a ali nije imala ovo poštivanje za poljski zakon E, e, vlasti Poljske također nisu poštivale poljski suverenitet. E, nažalost, naše povjerenje izdano, a imidž SAD-a nije više pozitivan. Hvala lijepa. Minitu i pol ima Cecilija Wikström. Hvala lijepa užas e, to je opis ovo što, ovoga što je radila CIA, e, zatvorenicima zarobljenicima e, vođe cije ne priznaju krivnju ovo što vidim E, e, nam pokazuje nekažnjivost e, zločina protiv čovječnosti koji su se događali u SAD-u u ime unutarnje sigurnosti. Vidimo međutim da mučenje je beskorisno bez obzira na sigurnosnu situaciju ali ipak moramo još jednom reći mučenje nikada nije dozvolje. Međunarodna zabrana mučenja je apsolutna, ona pokriva sve i svugdje. E, e, e, neke zemlje u Europskoj uniji su surađivale sa CIOM, Švedska među njima one su prihvaćale e, zarobljenike iz SAD-a bez ikakvih garancija. U Švedskoj je bilo dozvoljeno da CIA e, e, dovodi ljude u avionima pod nečovječinim uvjetima. Moramo pronaći istinu, mora doći kraj nekažnjivosti. E, moramo tražiti odgovornost. E, primate li e, plavi karton od gospodina Arnolda? Izvolite. Znam da se slažete sa mnom da je mučenje nemoralno i da uvijek mora biti osuđeno. Prihvaćate li da vojne prilike koji puta zahtijevaju ispitivanje? E, citiram Collinsa, e, e, od kada sam ja služio, pravila su bila pooštrena došli smo do točke kad smo izgubili operativni kapacitet. Nije korisno da govorite tako brzo da vas prevodioci ne razumiju. Molim vas kolege, e, govorite malo polakše, inače vas se ne razumije. Jeste li razumjeli pitanje? Niste razumjeli pitanje. Idemo dalje. Cecilija. E, ja, e, brutalnost metoda koje se koriste i kako su se one opravdavale, to je neprihvatljivo. E, članice Europske unije se moraju ujediniti i otkriti istinu što se događalo u vašoj zemlji, što se događalo u mojoj zemlji. Sada je vrijeme da e, zaustavimo nekažnjivost i u Europi. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, minuta i pol, Martina Anderson. E, e, izvještaj Senata o metodama CIE e, vidimo, po tome vidimo da je američka vlada trpila mučenje. Iste metode su korištene od britanske vlade koja je mučila 14 irskih zatvorenika E, e, to je dovelo do tužbe e, britanske vlade pred međunarodnim sudom pravde to je se dogodilo 1978. Irska protiv Velike Britanije. Sud je osudio te prakse i rekao da je to nečovjezno. Britanska vlada je opravdavala ovo mučenje u Iraku, Afganistanu, Guantanamo zaljevu Međutim, informacije koje su otkrivene nedavno pokazuju da je britanska vlada e, lagala Europskom sudu pravde o e, korištenju e, mučenja. Tih 14 zatvorenici su bili mučeni. Tada je ministar obrane bio Lord Carrington Prošlog tjedna je irska vlada potvrdila da je taj slučaj vratila Europskom sudu e, pravde i da se potvrdi da je britanska vlada kriva za mučenje. E, e, britanska vlada to mora priznati. Američka vlada to isto mora učiniti. Hvala lijepa. E, podsjećam posjećam vas kolege da imamo jednu temu na dnevnom redu i da trebamo govoriti o toj temi. Iz Argentini je sljedeći govornik, ima jednu minutu. Ja ću. Dakle, što se tiče ove teme mučenja koje provodi CIA, izvješće Feinstein nas na neki način e, budi na vrlo grub način u Europi. To je jako dobro zato što smo mi u našem klubu pokušali u nekoliko posljednjih e, mjeseci pokušali smo na dnevni red upravo staviti to izvješće, izvješće koje smo već ranije napravili zato što smo shvatili da europske zemlje jesu bile uključene u e, otmice osoba i upravo takvo postupanje koje je nakon toga bilo rađeno na teritoriju koji nije bio američki teritorij. U nekom trenutku interes je nestao. Današnja rasprava s druge strane ja ju mogu protumačiti kao novu polazišnu točku za novu istragu u okviru Europskog parlamenta po pitanju uključenosti europskih zemalja u mučenjima cije. CIA Prakse cije su neprihvatljive. Tajne službe u Sjedinjenim državama imaju dugu povijest e, hunta, e, nasilnog mučenja i e, hladnog krvnog ubijanja. Mi moramo braniti temeljna ljudska prava naša tijela, institucije e, moraju nastupati u ovakvim slučajevima. E, države članice Europske unije sudjeluju na mnogim sektorima e, i, i često prisluškuju telefonske razgovore, vrše tajni nadzor i također koriste mučenje to nije u skladu sa kapitalizmom koji kaže da brani ljudska prava. ovdje vidimo da ljudi ne mogu uzeti pravdu u svoje ruke. Dvije Sada na dvije minute Elmar Brok ima riječ. Predsjedniče, predstavnici vijeća, komisije, kolegice i kolege. Mislim da je to ogroman uspjeh američkog e, senata i posebno senatora Fincija što su objavili takvo izvješće. To pokazuje, za razliku od Rusije i Kine, da su SAD još uvijek u stanju da kad naprave nešto loše, prođu jedan proces samočišćenja i riješe probleme. To je temeljna razlika između demokracije i diktature. Međutim, Isto tako je točno da je taj postupak nešto što nema nikakve pravne posljedice. Naime, ovo što se događalo potpuno je nehumano bilo i u redu je da su krenuli u proces rješavanja, ali pitanje šta će biti dalje. E, mi smo bili jedanput u Guantanamu i vidjeli smo da je način postupanja tamo nešto što ne samo da ne odgovara međunarodnom humanitarnom pravu, nego se mora najoštrije kritizirati jer je apsolutno ničem ne odgovara. Međutim, osim kritika, mi moramo isto tako ostati objektivni i reći što treba i što ne treba. Mi ne smijemo pritom biti farizeji prema Americi. Jer mi isto tako ne smijemo zaboraviti da je bilo puno terorizma koji se vršio i provodio i provodi i dalje protiv Amerikanaca i to ne smijemo zaboraviti. Prema tome, još kažemo, mi ne smijemo ravnotežu slobode i sigurnosti na tako krivi način postaviti da se time načelna, temeljna, principijelna ljudska prava uništavaju. To je naša kritika. A Amerikanci koji su taj balans, tu ravnotežu definitivno bile doveli u neredi sada ju ponovno vraćaju. I zbog toga molim, želim još uvijek senatoru Finciju čestitati i reći da su oni imali hrabrosti, istaknuti koliko su imali hrabrosti, da unatoč svim kritikama, unatoč teškom trenutku u ovom vremenu, to provedu, objave to izvješće i pokažu na taj način razliku između Amerike kao demokracije i drugih zemalja koje su diktature koje ne govore o tome koliko su ljudi stavili u zatvore, kako ih muče i šta se događa. Hvala kolega. Prihvaćate li plavu karticu kolege Peda? Pitanje od kolege Peda? Da. Gospodine Ped, izvolite. E, ja dijelim mišljenje gospodina Broka, ali imam pitanje. Što gospodin Brok vidi kao rizike u borbi protiv terorizma? Vidite li e, negativne posljedice borbe protiv terorizma iz ovog izvještaja? Na primjer, jučer smo vidjeli e, što se dogodilo u Pakistanu, onaj strašan zločin u školi, osnovnoj školi da, ja sam govorio upravo o tome da mi moramo s jedne strane sagledati koliko je bitna borba protiv terorizma, ali da s druge strane moramo paziti na ravnotežu da ne bismo kršenje ljudskih prava pravdali borbom protiv terorizma i to je ona neravnoteža u koju je Amerika ušla i koju sad pokušava dovesti u red. Gospodine Brok, vaš govor je neke stvari očito ovdje pobudio, imam još dvije plave kartice od kolegice Intfeld i kolegice Kan. Prihvaćate li ta pitanja? Dobro onda neka kolegice odmah postave svoje pitanje jedno za drugim, a vi ćete skupa odgovoriti zatim. Uh, Hvala predsjedniče. Drago mi je što kolega Brok osuđuje e, mučenje pod svim e, uvjetima. ali, e, zar nije istina gospodine Brok? E, e, čak ako možemo razumjeti e, da se to događalo da je prošlo toliko godina dok se to zaustavilo da ti ljudi nisu dovedeni pred lice pravde i amerikanci su uspjeli zatvoriti ljude koji su otkrivali te stvari gospodin kirijaku je bio zatvoren a ne oni koji su bili odgovorni za mučenje. Bilo je dovoljno vremena da se poprave te greške. Gospodin Kan ima riječ. Gospodine Brok, hvala za vaš doprinos. E, kao veliki prijatelj e, e, SAD-a. Ne bismo li trebali tražiti da zatvore Guantanamo Bay? Hvala lijepo. Primit ćemo još jedno pitanje. Kolegica Ernst isto tako direktno javila s plavom karticom. Izvolite. Da, ja se u cijelosti zapravo, u stvari u nekim stvarima se u cijelosti slažem, ali ne baš sa svim. A sada moje pitanje. Ne smatrate li da bi se, da su potrebne i pravne mjere ako želite povlačiti pravne posljedice i zaključke i da bi trebalo na kraju krajeva ljude koji su odgovorni za ta mučenja ljudi izvesti pred lice pravde procesuirati. Hvala lijepo gospodine Brok imate minutu za odgovor na sva tri pitanja. Dobro bila je to greška prošlosti, da. Da, protiv toga se mora postupati, da, protiv toga se treba pravno postupati, ako se to u pojedinom slučaju dokaže. Ali to još uvijek neće izmijeniti moju argumentaciju koju sam iznio. A to da se treba pravno postupati, da se treba Guantanamo zatvoriti, to sam rekao već prije 8 i deset godina. To sam oduvijek mislio i govorio, prema tome ne moram to sad ovdje ponovno eksplicirati. Međutim, mi opet imamo tu farizejštinu koju sam govorio. Koja je zemlja bila spremna prihvatiti zatvorenike iz Guantanama kad su Amerikanci htjeli zatvoriti Guantanamo? Prema tome, prvo počistite pred vlastitim pragom. Mislim, koja je zemlja? Samo jedna jedina je zapravo htjela. Prema tome, nećete moći sa tom dvoličnošću zapravo e, i s time uspjeti. A da, gospođo ja slažem se s tim da bi tu trebalo pravne posljedice biti, ali molim, isto tako mislim da nema političkih rokova za zastaru tih stvari, zato što su to stvari koje spadaju u onu vrstu koja, zločina koja ne zastarijeva. Hvala lijepo. Sljedeći je Claude Morales na dvije minute, govornik. Thank you, Hvala lijepa. E, rekao bih jednu stvar koja je ispravna kod gospodina Broga. Moramo čestitati gospođi e, Feinstein. Bila je vrlo hrabra i jeste hrabra jer je pod velikim pritiskom e, radi ovog izvještaja. Moramo biti svjesni toga da sada vidimo koliko smo bili u pravu kad smo tražili 2007. E, e, e, istragu nad onim što radi CIA. Imamo sada i sekundarne izvore koji kažu da svi strašni sve strašne metode u ovom parlamentu da je smo bili pod pritiskom da istražujemo naše vlade koje to rade. Dakle, bili smo u pravu, e, imali smo ispravne zaključke u ovom parlamentu. Koje smo zaključke imali? E, ono što je rekao John McCain, e, primijetio sam plavu karticu e, trebamo e, razlikovati e, između ispitivanja i mučenja također je rekao da ovo mučenje nije dovelo do nikakvih novih informacija u, o terorizmu nismo imali, e, moramo e, razlikovati između nikakvih informacija i loših informacija. Naša istraga je opravdana. Mi imamo još uvijek ljude koji su u zatvorima u Guantanamu. E, njihove vlade traže da se oni oslobode. Ti ljudi imaju obitelji. Ta priča još nije završena, ona je tek počela to su naši građani, e, građani Europske unije. Njih se muči, želimo da se vrate. Mi ih trebamo predstavljati. Hvala. Hvala. E, prihvaćate li plavu karticu od gospodina Kana? Imate riječ. E, da e, e, članovi koji nisu bili ovdje 2006. spomenuli ste dvije stvari. Bili smo u pravu. Zašto ste to rekli? Hvala za kratkoću ovog pitanja. Hvala na pitanju. Ja bih rekao ovom domu i gospodin Klio koji je bio predsjednikom ovog odbora, izvjestitelj je bio Claudio Fave, talijanski član, e, e, član talijanskog parlamenta. To su bili e, članovi parlamenta koji su preuzeli tešku zadaću. U tri velike studije Echelon istrage E, sve tri istrage su rekle istu stvar da imamo neadekvatno parlamentarni nadzor nad ovakvim djelovanjem taj nadzor je dozvolio e, dozvoljava nedovoljno ispitivanje e, akcija koje dovode do ovakvog mučenja i to završava ovakvim izvještajem senata koje danas imamo to eh, moramo uzeti u obzir eh, to moraju uzeti u obzir i novi članovi parlamenta hvala lijepa eh, imamo još jedan plavi karton od gospodina Karima prihvaćate li plavi hvala Eh, ja bih eh, eh, zahvalio Klodu Moresu za njegov rad na ovoj temi niz godina. Pitanje gospodine morese jedan od najvećih izazova je bio da dobijemo informacije od naših vlada. Jesmo li imali potpuno otkrivanje od strane naših vlada? Ako ne, možemo li biti zadovoljni da naši, e, možemo li znati da naši građani nikada e, više neće biti tome izloženi. E, gospođa Feinstein je vrlo hrabra osoba. Tu imamo vrlo hrabru senatoricu. Mi smo članovi parlamenta i kada ljudi ne poštuju istrage, što uključuje i naše vlade, mi smo istraživali e, djela koje, su počinjale naše vlade moramo biti hrabri u tim situacijama i učiniti sve što možemo koji puta je to iz druge ruke na sekundaran način ali to moramo napraviti bez odgovornosti nema istine danas još uvijek e, građani europske državljani europske unije su u zatvorima stoga je od vitalne važnosti da to e, dalje pratimo i da ih e, nastojimo osloboditi hvala lijepa Hans Olaf Henkel ima jednu minutu kao dugogodišnji član Amnesty Internationala ja sam kao i svi ovdje užasnut i pun zapravo ozlojeđenosti i zaprepaštenosti onim što se u SAD-u događava. Međutim, želim vas podsjetiti da su upravo Amerikanci bili ti koji su to iznijeli u javnost i to njihov senat i tamo se dakle isto kao i ovdje kritično razmatra i diskutira u javnosti čak onom što se dogodilo lošeg i što je loše vlada učinila ili dijelovi vlade. Ono što, se, ja, ono što bih ja volio je da se recimo provede takva rasprava javna i o svemu što je primjerice ruska tajna služba u životu radi. O to mi nekako nedostaje i radi i dalje. A kao su izvjestitelj izvješća, za izvješće o stanju ljudskih prava od prošle godine. Tu sam primijetio da smo bio sam ja, dakle su i tu sam uočio da smo se uglavnom bavimo stvarima koje se najčešće usmjeravaju protiv Amerikanaca. Stoga mislim da bi bilo jako lijepo kad bismo se pozabavili kršenjima ljudskih prava i u drugim dijelovima svijeta koje su drugi, a ne samo Amerikanci počinili. Hvala lijepo. A sada Angelika Mlinar. Angelika Mlinar ima riječ sada. Hvala lijepo predsjedavajući. Dela Vidova. E, gospodine Dela Vedova, ne govorimo o nečem novom a još uvijek svi izgledamo začuđeni. E, Cija je to počela u 2001. 2006. smo vidjeli da je agencija i kriva i za nezakonito pritvaranje europskih građan, građana. To je kršenje ljudskih prava, ali je to i stvorilo zatvoreni krug. E, terorizam je bujao u toj situaciji. Sada je Senat SAD-a objavio ovaj izvještaj i to osvjetljava stvari koje su se događale i u Europskoj uniji. E, države članice nisu nevine u toj stvari, kao što su kolege već rekli Mnoge države članice su znale za praksu cije, e, neke su to i tolerirale, pa čak i podržavale. E, e, Holandija je to konačno priznala, a to će učiniti i druge države. Mi moramo slijediti primjer SAD-a i istraživati stupanj sudjelovanja. Prakse poput ovih o kojima slušamo nisu dostojne Europske unije. Stoga bi parlament morao ustanoviti jedno tijelo koje će istraživati sva saznanja o mučenju od strane cije. Hvala lijepa. Sada od Guja imamo Kostu Gonosa, Ima jednu minutu. Neljudske nečovječke prakse kojima se koristila CIA i Bushova vlada e, dokaz su nepoštivanja ljudskih prava. E, to vidimo da čine e, većina institucija u SAD-u. Svake godine se traže istrage o situaciji o ljudskim pravima u trećim državama dok sama dok SAD sam krši ta prava u Europskoj uniji štitimo temeljna prava, ali u praksi u posljednjih nekoliko godina ih sustavno gazimo. Naročito e, programima štednje, e, dugoročnom nezaposlenošću, E, e, e, siromaštvom tisuća kućanstava koji nemaju grijanja na primjer to uništava Europu takova praksa hvala lijepa Jean Lambert ima jednu minutu hvala lijepa pozdravljam izvještaj senata ali e, e, žalim što obje političke stranke nisu sudjelovale u tom procesu. Znamo za mentalne i fizičke ožiljke i rane koje je to ostavilo. E, mnogi ljudi mogu svjedočiti o tome E, postavljam pitanje još jednom ljudi koji su još uvijek u Guantanamo kao naš e, londonac koji je e, tamo već 12 godina a on je trebao biti transferiran 2007. Britanska vlada je rekla da će on biti vraćen mi ne shvaćamo kako je on još uvijek u Guantanamu jer su demokratske vlade složile da se one e, moraju da se mora vratiti moramo e, poštivati ljudska prava u cijelom svijetu možemo spasiti svoje dostojanstvo samo ako e, prekršitelje privedemo licu pravde hvala a sada gospodin Gianluca Buonanno, imate jednu minutu, izvolite. Mikrofon molim. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ja nasuprot svih svojih kolega kažem da je CIA dobro napravila što je napravila to što je, zato što ne smijemo zaboraviti 11.9.2001. Ovdje imamo previše licemjera. Ako je terorizam e, e, napravi ono što je 2001. napravio, a to je da je ubio nekoliko tisuća ljudi u Njurku, kao što je napravio u Pakistanu neki dan u školi, kao što je napravio u Australiji, gdje mi živimo ljudi. Mučenja trebaju postojati kako bi smo uspjeli osigurati mir za europu jer ako su to teroristi ne mi ih moramo nazivati zvijerima tko počini tako grozna kaznena djela to su zvijeri mi se moramo protiv njih boriti i guantanamo mora ostati zatvoren oni koji odljubljuju glavu e, ljudima ako recimo odljube glavu nekom vašem rođaku ili vašem sinu biste li i dalje tako govorili e, također e, isus je pokušao promijeniti taj zakon prije dvije tisuće godina ali islamski kako vam kaže oko za oko zub za zub islamska politika je politika terorizma i e, islamska religija je nasilna danas je rečeno da smo mi licemjeri europa je licemjerna po pitanju nekih e, stvari kao što je glasovanje o palestini imamo toliko mrtvih u europi a mi govorimo i dalje o palestini e, hvala primate li možda plavu kartu od gospodina Spinelija? Da, izvolite. Gospodin Spinelli. Gospođa Spinelli, pitaću kolega je li mu jasno da je svojim riječima implicitno napao praktički čitav niz članaka iz e, povelje o temeljnim pravima Europske unije i e, povelje o ljudskim pravima. Vi ste u ovom trenutku rekli stvari koje su neprihvatljive. Zato što u ovom parlamentu, znači parlamentu europskih demokracija, mi smo svi protiv mučenja i e, ubojice nećemo nazivati zvijerima. Pitam kolegu je li, mu jasno što je izgovorio? Molim vas vaš odgovor. Da, naravno, drago mi je što e, se ovdje javljaju i licemjeri, svi oni koji se ovdje mogu puno govoriti, a ne bore se za demokraciju tamo gdje to treba. Ja samo kažem da oni koji su počinili tako teška kaznena djela ne smiju se tretirati e, sa kavijarom i šampanjcem. Da bismo se borili protiv nekih stvari, mi moramo e, raditi određene druge stvari. Inače, terorizam nećemo nikad pobijediti. I u Italiji je bilo terorizma. Borili smo se kako na način da smo zatvorili te ljude ali također i tako da smo e, imali pokajnike koji su rekli neke stvari da pokušali smo nešto napraviti ali kada postoje još ozbiljnije stvari ja ponavljam da su amerikanci napravili samo dobro i da te stvari rade drugi da se drugi na taj način bore protiv islamskog terorizma sve bi bilo bolje zato što bismo ga tako pobijedili hvala a sad dajem riječi gospodinu Carlosu Koelju. Izvolite. Imate dvije minute. Puno hvala gospodine predsjedatelju. E, pozdravljanje predstavnika vijeća i povjerenika. U 2006. 2007. parlament je proveo istraživanje o tom slučaju kroz e, komisiju kojoj sam ja predsjedavao. Neki su tada rekli da je bilo nemoguće da pravna država kao što je SAD može počiniti takva nezakonita djela za koje su optuživali. E, također iz SAD-a su govorili da su te optužbe neosnovane. No 2006. godine u rujnu mi smo imali svjedočenje koje nismo zatražili. George W. Bush, e, predsjednik SAD-a, je tada potvrdio da postoji taj program izvredne predaje i pretvaranja. Te je rekao da su to sve bile istine i u tom slučaju e, govorilo se o nestancima, o pretvaranjima te o tajnim e, uhićenjima. On je još jednom lagao zato što je opovrgnuo optužbe za mučenje, ali sada se vidi, zahvaljujući ovom izvještaju Senata, da su te informacije bili istinite. Bitno je da preuzmu moralnu odgovornost i kao što je gospođa Hanšćam rekla, mi smo odrasla demokracija i takva je Amerika i oni mogu vidjeti svoje greške kako bi izbjegli da se to ponovi u budućnosti. Kao drugo, mi ne smijemo e, e, zapravo e, dopuštati da istina ne izađe na vidjelo. Istina je da istina nekada ne dođe na vidjelo ali nacionalne vlade su te koje ponekad ne žele dati određene informacije i ja sam to već rekla u nekoliko navrata puno puta e, državni tajnici i druge vlade su tajili određene stvari a mi kao takvi moramo ovdje doprinijeti svemu e, da, se razotkriju situacije koje su se dogodile u europi mučenje kao takvo nije prihvaćeno i ono je i njega osuđuje i međunarodno pravo kao što su već potvrdili i, e, i senata te e, Barack Obama, činjenica je da takva ponašanja ne smiju biti tolerirana. Već nekoliko godina to nije tako funkcioniralo i znamo da su cine e, tajne bile te koje su se uvijek prikrivale, ali to je ono što ne smijemo pratiti i tako ne smijemo djelovati u Europskoj uniji. Prihvaćate li plavu karticu? Prihvaćate li? Izvolite. Um, e, slažem se što je rečeno ovdje imamo istragu mučenja i drugih praksa e, slažete li se da ne bi bilo dobro da ove istrage završe time da E, budu žrtvovani individualni e, e, djelatnici tajne, tajnih službi do političari koji su davali naredbe slobodno šeću svijetom. Da li je to pravedno? Com certeza estou completamente de acordo consigo. Ne, ja se u potpunosti slažem s vama. I zapravo vrijednost e, istraživanja nije samo u utvrđivanju odgovornosti. Važno je, to je istina, ali također trebamo i e, pozivati na odgovornost sve one koji su djelovali, koji su odobravali i one koji su šutjeli. Posebno veliku vrijednost u istragama je, e, je, istrage je ta da zajamčimo da učimo iz lekcija iz prošlosti kako ih ne bismo ponovili u budućnosti. Brigado Hvala, a sada e, zastupnik Josef Weidenholzer na dvije minute, izvolite. Sloboda je temelj zapadnog sustava vrijednosti. i Zaštititi slobodu je prioritetna zadaća svake države koja se smatra dijelom zapadne slobodnog svijeta. Naravno, nema sumnje da u ustanovitim situacijama, ako se ispune neki preduvjeti, se i ta sloboda mora ograničiti. 9.11. napad na Ameriku je bila jedna od takvih situacija. Mislimo da su smjere koje su primjenene bile međutim prejake. Nisu ni u kom slučaju bile proporcionalne e, situacije koja se događala. A to upravo da su bile prejake potvrđuje sad ovo objavljivanje mjera i načina na koji je radila CIA je previše nadzora, previše represije. Dijelom se kad činilo da zapravo zapad prelazi u stalno izvanredno stanje. Sa malo uspjeha inače, jer je prijetnja terorizmu upravo još i veća, a ne manja nakon što su te mjere poduzete. Nedavno je njemački tisak napisao, možda je upravo to bio najveći trijumf Osame Bin Ladena što je uspio, što se postiglo da Amerika sad stoji u svijetu ocrnjena kao najveća zemlja nepravde. Međutim, moramo znati isto tako i ne smijemo zaboraviti da je upravo američki senat objelodanio sve to skupa i to je pokazalo da Amerika ne želi biti zemlja nepravde, zemlja bez pravnog poretka i nepravna država. Međutim, mi moramo moramo se čuvati da ne budemo slučajno previše uljuljkani u uspjeh ovih sadašnjih mjera. Mi se moramo truditi dalje rasvjetljivati situaciju, pogotovo ulogu europskih zemalja koje su u tome sudjelovale. Kaznena djela, kada se dokažu, moraju biti kažnjeno gonjena i procesuirana. Točka. To je to. I to je zadaća koju nam ovo izvješće koje je Američki senat objavio sada su nam zadao. To izvješće nam zadaje te stvari da ih obavimo. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući uvaženi kolege hvala e, predsjedniče kolege predstavnici vijeća i komisije. E, bez sumnje otkrivanje ovih činjenica u izvješću e, senata sad a o odvođenju i mučenju E, zarobljenika pokazuje da e, zemlja koja se pravi da štiti e, prava građana i ljudska prava u svijetu da ih ona sustavno krši jedna stvar mora biti jasna isprika ne može opravdati ono što je činjeno sad duguju svijetu ozbiljnu istragu i kazneno progon e, kršitelja ljudskih prava i međunarodnog prava. Hvala lijepa.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 zadovoljan sam povjereniče s vašim govorom danas i vašom evaluacijom. Međutim, kad e, gledamo terorističke napade na e, svjetski trgovinski centar, tada smo izrazili solidarnost i to još uvijek stoji. Međutim, e, borba protiv terorizma u sljedećim godinama je postavila pred nas e, niz pitanja. E, SAD e, je kršio ljudska prava, u tome je sudjelovala i Europska unija. SAD ne može poreći da među potpisnicama konvencije protiv mučenja postoje države koje primjenjuju mučenje E, sustav pravde ako e, odluči ne djelovati i ne kazniti one koji su odgovorni za mučenje e, mogli bi opravdati međunarodni sud pravde u e, njegovoj odluci da djeluje ako države e, potpisnice konvencije ne postupaju prema konvenciji da ih može i suditi SAD je u, e, su učinile vrlo malo one su otkrile tek dio svoje predanosti ljudskim pravima međutim Guantanamo još uvijek, još uvijek operira hvala lijepa Sljedeći govornik je Pablo e, Iglesias. Ima jednu minutu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, na neki način e, kada 24 sata držimo osobu bez spavanja, kada mu ljevamo vruć ulje na radnju, kada e, glumimo da smo mu ubili majku, kada mu e, lišimo nekog kuda njegovog rođaka, to su sve metode koje su koristili i koje smo pročitali u tom izvješću. Dakle, sva ljudska bića koja su to u stanju napraviti drugim ljudskim bićima, to je nevjerojatno. Uvijek će biti pasa koji će raditi to drugim ljudima. Ovdje govorimo o fašističkim delegatima koji koji podržavaju čak takva mučenja oni nemaju na umu demokraciju i problem je što u ovom domu neke od gospoda kao što su neki iz socijalista iz EPP-a u mojoj zemlji koji su sudjelovali u vladama koje su surađivale sa CIO-om u premještanju svih tih zatvorenika to je veliki problem gospodo Puno hvala. I sada dajem riječ Korvin Hinkel, imate dvije minute, izvolite. E, dakle, demokracija jest tiranija većina ja se ne brine za slobodu i za demokraciju i za slobodu pojedinca. Tamo se događaju mučenja i sve ostale strahote. Ja sam tražio od parlamenta da se napravi istražni jedan odbor koji je najkarakteristi, koji bi se bavio ovim stvarima. Jer poljska vlada je uporno njekala i poricala da je bila umješena do nedavno. A slučajevi mučenja koji su se sada priznali uglavnom u pažnji kompletnog parlamenta mi znamo da se sada u javnosti o tome raspravlja i da je, znamo da se dok šta se događalo zapravo polako saznajemo. Ja sad nemam vremena sve skupa o to objasniti, ali moj savjet je da se napravi jedan odbor za istragu koji bi to sve objel, istražio pažljivo i onda objelodanio. Hvala lijepa. Daniel Buda z Europejskiej Partii Ludowej. ima zastupnik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 Terorizam može svugdje udariti, utječe na živote tisuća ljudi dovodeći ih u opasnost. To se događa u svim zemljama i svi se moramo potruditi kako bismo postali ofenzivni umjesto defanzivni. Mi smo vidjeli da dolazi do sve veće polarizacije društva. To znači da su pojedine vrijednosti dovedene u pitanje. Ne Nevini svakog dana ginu od ruke terorizma, a to nam dokazuje da su koliko su ozbiljne te prijetnje. Riječ je naime i osobama koje imaju europske putovnice. Terorizam naime ne poznaje granice. Te posto trebamo utvrditi koji su razlozi za pojedine terorističke aktivnosti kako bismo na odgovarajući način odgovorili te smanjili taj fenomen dodatna polarizacija zasigurno neće nikome pomoći. Nikad se nećemo složiti sa nehumanim načinima dobivanja informacija. Mučenje, nehumano postupanje, ponižavanje, sve to moramo odbiti bez obzira na okolnosti. Tuturor națiunilor trebuie să S time se moraju pozabaviti sve zemlje, sve moraju poštovati ljudska prava, a istovremeno moraju voditi računa da garantiraju sigurnost svojih građana gdje god se oni nalazili. Hvala vam. Ko riječ ima zastupnica Ana Gomes? Dvije minute. O relatório do Senado confirma tudo aquilo que os relatórios do Parlamento Europeu. Izvješće Senata potvrđuje sve ono što smo mi već e, bili prijavili 2007. ali uz nove uznemirujuće detalje. Bilo da je riječ e, kod mučenja u ovim slučajevima izručivanja ili o postupanjima u takozvanim tajnim zatvorima. Bušave laži zasigurno nisu pomogle, a prevarene su bile zasigurno pojedine evropske države. Neke su nešto znale, a Senat navodi čak 25 evropskih zemalja. Mi želimo čuti koje su to zemlje, zato što se neke zemlje nisu ograničile samo da dozvole prelet, već su i ugostile tamnice na svojem teritoriju. parlament mora osnovati izaslanstvo zemalja članica i krivci ne smiju proći nekažnjeno. I moju, moju zemlju je dotaknuo ovaj fenomen između 2002. i 2000 2007. Portugalsko nebo je također korišteno da bi se radili ovi zločini. Međutim, portugalske vlasti su ili bile prevarene, te su nekompetentne, ili su pak e, sudjelovale u ovome. Moramo doznati i jesu li ovi preleti, na primjer na Azorskim otocima, značile i mučenje na tom teritoriju Portugala od 2006. nastojimo utvrditi što se dogodilo, ali portugalska vlast također nije doprinijela raskrinkavanju krivaca. Moramo utvrditi odgovornosti, pa i Barozovu koji je između 2002. i 2005. bio aktivni sučesnik e, ove suradnje sa CIM. To je važno ne samo za Portugal, već i za cijelu Europu. Hvala vam. Prihvaćate li pitanje e, zastupnika Marinja? Izvolite, imate riječ. Obrigado. Senhora deputada, cara colega, Draga kolegice, zastupnice, mislite li da e, možemo vjerovati javnim govorima koji izazivaju ljudska prava, dok istovremeno postoje logori poput e, Guantanama i ove i ova vrsta mučenja poput onoga što se dogodilo u zatvoru u Abu Grajbu. Mislite li da evropske e, vlasti koje su dozvolile ovako postupanje na vlastitim teritorijima trebaju biti kažnjene od strane institucije Evropske unije? Oni su priznali da su napravili greške. To je napravio i američki senat, to je napravio i Evropski parlament. I sada trebamo nastaviti i trebamo utvrditi tko su odgovorni i u Europi treba im suditi. Ovaj zločin ne smije ostati nekažnjen, to vrijedi za sve pravda, vrijedi za sve, kako za tajne agente, tako i za one koji su ih poslali, koji su im dali naloge. Obrigado. Jetzt abgeordnete... Hvala vam. Riječ ima zastupnica von Storch. Jedna minuta. Von od 6200 stranica ostalo je samo 500 stranica koje su objavljene javnosti e SAD. E, e, ne, od svega svih tih zločina zapravo ostao je samo jedan slučaj poznat. Međutim, mučenje je zabranjeno bez obzira u koju svrhu se radi. Deklaracija o ljudskim pravima kaže da nitko ne smije biti mučen. Ehm, ovdje možemo pak utvrditi da kao prvo mučenje pripada e, srednjem vijeku ili zemljama u kojima ne vlada e, nemamo vladavinu prava. Kao drugo, mučenje treba e, kazniti. Počinitelje treba izvesti bilo pred nacionalne ili međunarodne sudove. I kao treće, krajnje je vrijeme da SAD E, prizna međunarodni sud i da, e, i da prestane braniti i štititi počinitelje mučenja. Hvala. E, vielen dank. a teraz pan Javier. Hvala vam. A riječ ima kolega Kouso Permuji. Hvala vam. Kada čitate ove detalje ovim tehnikama mučenja, nalazimo brojne eufemizme koje je Cija koristila, ali riječ je o mučenju, mučenju i mučenju. 2012. u jednoj od naših rezolucija pozabavili smo se zatočavanjima i mučenjima na europskom teritoriju. Suočili smo se sa brojnim e, preprekama kada smo htjeli istražiti te slučajeve do kraja. U to je bilo pletena i moja zemlja kada je riječ o otmici i mučenjima ljudskih bića. Poljska, Rumunjska, pa je 18 drugih zemalja u Europi je sudjelovalo u ovoj praksi. to moramo osuditi, ali moramo i istražiti, vidjeti tko je kriv, tko je surađivao i sve ih privesti pravdi. Inače, Europska unija treba eh, prestati govoriti o obrani i zaštiti ljudskih prava. Hvala vam. Eh, riječ ima kolega Lebreton na jednu minutu. Izvješće koje je nedavno objavljeno pokazuje da je CIA godinama koristila mučenje te činjenice ne iznenađuju. SAD je postao jedna agresivna sila u koju ne smijemo imati povjerenja. Wikileaks nam je još 2013. pokazao da su nas masovno špionirali, pa čak i e, predsjednika Holanda te kancelarku Merkel. 1996. američki kongres je nametnuo svijetu zakon Helms-Burton 2014. su nametnuli kaznu banci BNP pariba zato što je ta banka surađivala sa zemljama koje su na njihovoj crnoj listi. Osim toga oni su namjerno destabilizirali Ukrajinu, želeći na taj način provocirati rat sa Rusijom. Koliko još provokacija i ponižavanja će Evropska unija tolerirati dok ne shvati da je vrijeme da se nešto pokrene i promjeni. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Šogor. Bardzo dziękuję. Mindenképpen elismerésre méltó, hogy az egy... Hvala vam. Dobro je što je ovo izvješće izrađeno u SAD-u. Vidjeli smo e, da u njemu stoji i da dobiveni podaci nisu bili toliko, toliko važni. Iako su zato korištene ovako agresivne metode za koje se smatralo da pripadaju prošlosti. Međutim, ne možemo isključiti mogućnost da bi i naše zemlje koristile slične metode. U skladu sa pravilima, u skladu sa vladavinom prava za neke je možda pravda presporate posežu za ovakvim metodama koje štete samim temeljima demokracije. Ne moramo shvatiti da ukoliko ne možemo e, primjenjivati vlastite standarde, i ako ništa ne naučimo iz prošlosti, da onda jednostavno gubimo vrijeme. Hvala vam riječ ima zastupnik Piri iz kluba socijalista. senat heeft er Gospodine predsjedavajući, ovo izvješće pokazuje koliki je bio opseg tog mučenja za koji se posezalo nakon atentata 11. rujna. Zato postoje jaki dokazi, u to nema sumnje. S druge strane, Atlantika je sada to veliki skandal, a kod nas se o tome slabo raspravlja. Nije tajna da su zemlje članice surađivale u ovim postupcima. Europski parlament je sa Vijećem Europe odigrao ključnu ulogu kada je iznio dokaze da pojedine evropske vlade također surađuju u nezakonitim izručenjima i da su ugostili i pojedine zatvore na svojem teritoriju. Sama Europska unija štiti i smatra ljudska prava neotuđivim dijelom naše zajednice. Visoko među prioritetima je borba protiv terorizma, a svjesni smo da se pritom i krše ljudska prava. Zato tražimo od e, američke vlasti da se obračuna sa prošlošću i da e, izvuče pouke za budućnost. Koristim priliku da to tražim i od zemalja članica da zagarantiraju transparentnost kada je riječ o suradnji sa CIO. To je od ključne važnosti za naš kredibilitet kao zaštitnika ljudskih prava na globalnoj razini. Moramo jednostavno spratiti tu ljagu sa naše nedavne prošlosti, te apeliram na komisiju da započne istragu, da se dakle pozabavi posljedicama ove suradnje s Amerikancima na europskom teritoriju. Više puta smo inzistirali na tom pitanjem, ali nismo dobili zadovoljavajuće odgovore, a nacionalne vlade trebaju odgovarati za ovo što počinjeno. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Klun na dvije minute. Hvala vam, predsjedavajući. Ovo izvješće je naštetilo američkoj reputaciji kao zaštitnika slobode. Oni bi trebali štititi građane svijeta, a ovim je nanijelo nepopravljivu štetu. Doista ovo izvješće nameće brojna pitanja, to se tiče europskih građana i europskih vlasti. Ali kada osuđujete ove ekstremne metode mučenja, tada možete i ignorirati ono što želite zaštititi. Borba protiv terorizma je borba protiv različitih vrijednosti, a to zna biti kontraproduktivno. Opravdanje s druge strane je da se oni bore u pravednom ratu, a to evo može potaknuti dodatne terorističke aktivnosti. Ubijaju se humanitarni djelatnici, nevini, a ono što mi šaljemo kao poruku je da nema kraja nasilju. Kada na taj način potičemo i druge da ne poštuju ljudski život i dostojanstvo. Ljudi koji su trenutno zatočeni u američkim zatvorima mogu iskoristiti ovo izvješće kako bi i popisali vlastitu situaciju. Ovo izvješće doista otkriva strašne stvari koje su se koristili kao sredstvo u postizanju cilja. 51% Amerikanaca smatra da, da je postupanje je bilo opravdano kako bi se spriječili dodatni teroristički napadi. Ženevska konvencija, to konvencija o sprečavanju mučenja, ove, one su ratificirane od skoro svih zemalja svijeta, uključujući SAD, ne smiju biti odbačene u stranu. Moramo zaštititi ljudskost e, tijekom ratnih sukoba. Trebamo pokazati svijetli da smo svijetli primjer, mnogo toga se može izvući iz ovog izvješća i sudovi bi se trebali pozabaviti sa njegovim zaključcima. Hvala vam. Zastupnica Kaufmann ima riječ. Entführung. Otmica Eh, dani nesanice zarobljenost u malim eh, eh, prostorima, sve te popis svega onoga što je ovdje primjenjivala je duga i to ga mogu se samo složiti s onime što je rečeno. No, poštovane dame i gospodo, od e, preko šest tisuća stranica, samo je 500 stranica objavljeno, a već dio teksta je zacrnjen. To samo ukazuje na to što je se sve e, e, događalo u tajnosti i ostaje u tajnosti. Kao član izbora, odbora koji je još 2006. godine istraživao aktivnosti CIE i sudjelovanje E, e, zemalja članica Europske unije o tim akcijama. Danas želim još jednom naglasiti da ništa ne opravdava postupanje. Svako mučenje e, predstavlja kršenje naših vrijednosti, no upirati prst u SAD nije dovoljno. Mm, mm, neovisno o tome je li to bilo riječ o nesporazumu ili riječ o prodaji, svi koji su u Europi podržavali ono što je CIA radila također moraju odgovarati jer su također krivi. Bivši šef rumunjske tajne službe tek je sada nakon objavljivanja ovog izvješća priznao da je i u Rumunjskoj također također postojali zak, tajni zakoni cije, a u njemačkim medijima moglo se pročitati da je i prije objavljivanja ovog izvješća postale naznake o sudjelovanju i Ujedinjene kraljevine u ovim akcijama, te za e, tajenje, zataškivanje, svi te akcije je njima mora se stati na kraj. Sve zemlje članice Europske unije ratificirale su deklaraciju o ljudskim pravima, a u trećem članku stoji da nitko ne smije biti mučen ili izložen ponižavajućim e, kaznama. To znači da kada govorimo o mučenju Europa ne smije šutjeti. Hvala. Dank. E, a teraz poproszę e, z grupy EPP pan poseł Hvala vam za klub EPP-a zastupnik Lenners. Hvala vam, predsjedavajući. U izvješću Senata su jasno izložena postupanja cije između 2001. i 2009. waterboarding, sve ostale tehnike mučenja, to su stvari koje je teško ispričati, prepričati, ali to moramo jednostavno učiniti. Da, kao što su neki kolege rekli, važno je da je Senat objavio ovo izvješće, jer je to, jedan, to je prvi korak prema transparentnosti, ali i prema izbjegavanju sličnih praksi u budućnosti. Nadam se e, da će i zemlje članice napraviti taj korak prema transparentnosti kako bismo slična jamstva imali i u Europi. U ovom izvješću se govori o 119 zatvorenika. Ali kakva je situacija sa tisućama onih koji se nalaze u zatvorima u Afganistanu i Iraku i koji su podvrgnuti istom ovom mučenju? Bilo bi dobro dobiti i te podatke. I da zaključim. Živimo u vremenu velikih prijetnji. Tajne službe su važne kako bi jamčile našu sigurnost i sigurnost naših građana ali ne možemo uvjetovati to kršenjem ljudskih prava. Nemamo sada govoriti o učinkovitosti mučenja, a ona je jednostavno neprihvatljiva i točka. Hvala vam. Riječ ima u ime klub SID-a zastupnica Valenciano. Hvala vam, predsjedavajući. Ovaj parlament treba e, ponovno osnovati istražno povjerenstvo koje je još 2007. htjelo rasvijetliti situaciju sa cijenim preletima. Cilj ne opravdava e, sredstva. Demokracija treba voditi računa i o cilju i o sredstvima. Američki senat je zbilja obavio izvrstan posao, ali ne smijemo tu stati. Parlament je sam između 2006. i 2007. istraživao, osnovao istražno povjerenstvo, čiji sam bila član i vrlo teško smo dobivali potrebne podatke o cijenim letovima. Dakle, naš izvještaj iz tog razdoblja nakon novog senata više ničemu ne služi. Zato mislim da bi bilo dobro ponovno osnovati istražno povjerenstvo s naše strane. To trebamo učiniti bez straha od istine. Jednostavno moramo prihvatiti vlastitu odgovornost. Parlament je radio uz velike teškoće na ovom problemu, ali oči građana su uprte u nas. Kako bismo mogli drugima dijeliti lekcije vezano uz ljudska prava, kao što to radimo sa Sudanom, Venecualom, Egiptom, Venecualom, Egiptom, prije svega trebamo mi biti svijetao primjer. I današnja rasprava treba predstavljati početak, a ne kraj posla koji trebamo obaviti s tim u vezi. Dakle, započeli smo s radom na ovom problemu 2007. međutim nismo ga završili i to je zahtjev kluba SID da ponovno pokrenemo istragu. Vidim da nema kolege Broka, ali želim vam reći moramo zatvoriti Guantanamo. Jer kada je Guantanamo otvoren, nitko nas nije pitao želimo li da bude otvoren. Hvala vam, dolazimo do spontanog javljanja za riječ u ime kluba EPP. Riječ ima kolega Boni. Freedom pa, Pravosuđe, sloboda i sigurnost naše su temeljne vrijednosti. Tu nema mjesta za mučenja. Treba nam odgovorna procjena svih onoga, svega onoga što je CIA koristio e, i e, kao i evaluacija što slijedi nakon toga. E, poljske vlasti su 2002. godine za, odobrile zadržavanje e, zatvorenika Cije E, koje su za terorizam, no nisu dopustili njihovo mučenje. Mi smo tada tražili poseban memorandum koji se odnosi na pravila po koje će se primjenjivati u tim zatvorima, međutim nismo dobili nikakav odgovor o SAD-a. 2009. godine potpustili smo sporazum sa SAD-om koji se odnose na određene pravila, uključujući i E, ulogu e, službenika, američkih službenika u poljskom pravosuđu. Izvješće Američkog senata je zapravo predstavlja odgovor ispunjenje dužnosti, njihove interne dužnosti. Međutim, pitanje ostaje otvoreno. Ako se u mojoj zemlji ljudi mučenje, e, to je onda u odgovornosti, za to je odgovorna moja zemlja. Pitanje je kako osigur, zajamčiti sigurnost e, građana, kako izbjeći primjenu e, destruktivnih praksi, e, pogotovo kada nam prijeti terorizam, pogotovo među i vidu ono što se dogodilo protekla dva dana. Hvala u ime socijaldemokrata Nikola Kaputo. Zahvaljujem. Nedavno izvješće Senata o korištenju mučenja sa strane CIE otvara mnoga pitanja u vezi sa kršnjim ljudskih prava. To je dramatično, zato što se tu radi o programu koje je predstavio gospodin Obama. Waterboarding, radi se o korištenju vode za mučenje, radi potpune kontrole mučenika. E, to je strašno, bez obzira na to ko je osoba koju se muči. Treško je takve rane izlječiti to su prošli događaji, ali zapravo nije baš tako. Ako želimo biti primjer civilizacije, moramo osuditi ovakve događaje, zato što poniženje ljudskog bića je protivno e, vrijednostima Europske unije. Inspiracija za naš rad je nešto sasvim drugo. Europska unija mora osuditi svaki oblik mučenja i maltretiranje e, zatvorenika a čak i kad se radi o borbi protiv terorizma. Ljudski život ne može smatrati kolateralnim, e, kolateralnom stvari. Radi se o egzistencijalnom pitanju. Hvala. Hvala. Sada sad Karin. Gospodine predsjedavajući, hvala. Prije nekoliko dana pred nama je stajao papa i rekao da ako Europa se zapravo ne pridržava svojih vrijednosti, da će e, izokupiti. Ovdje ja sam preživio e, Talibane, preživio sam ekstremne napade. Ti Napad, e, on, ti napadi su zapravo napade na naše vrijednosti i ne smijemo dopustiti da nam oduzmu naše vrijednosti našom reakcijom i slušao sam danas i kritiziran također SAD. dekritiziram i sve one koji su e, šutjeli i promatrali što se događa. Neki su otišli čak i dalje te su omogućili primjenu takvih e, praksi. Danas nemamo nikakva jamstva. E, jamstva da naši građani neće biti suočeni ponovno sa takvim praksama pred nama je izbor. Ili ćemo se štititi naše vrijednosti, ili ćemo se ovdje podijeliti i morati nositi s posljedicama. Hvala. Hvala. Jozo Radoš, izvolite. Predsjedniče, dakle ja u potpunosti podržavam e, vrlo jasne stavove komisije E, vijeća u pogledu poštivanja zakona poštivanja međunarodnog prava i poštivanja ljudskih prava i općih demokratskih vrijednosti generalno i drago mi je da je to više-manje bilo jednoglasno ovdje u europskom parlamentu bilo je nekih usamljenih glasova koji su govorili drugačije ali postoje zemlje i zemlje razvijenog demokratskog svijeta u kojima to nije baš tako samorazumljivo da u odnosu sigurnosti građana i zaštite ljudskih prava se tako jasno postavlja na stranu ljudskih prava. zato je važno naglasiti ono što je učinio gospodin predsjednik obama njegova administracija i naravno dijelovi senata odnosno neki senatori koji su rekli da se radilo o povredi američkih vrijednosti i koji je zabranio torturu a to je približavanje europske političke kulture

Hvala, gospodine predsjedavajući. Ovdje je riječ o tome da je CIA mučila, ali riječ je o tome kako su zemlje članice reagirale na to. Sudjelovanje e, u tim akcijama zatvori na tlu Europske unije. Ne smijemo zaboraviti da je se mučenje vršilo i na teritoriju Europske unije. Europska komisija bori se protiv mučenja u Europskoj uniji, ali ne samo to, nego da se mučenje ukine diljem svijeta. Riječ je o tome da oni koji su e, mučili budu također i kaženi, Dakle, o tome govori Obama. Ovdje u Europi moramo također i e, paziti na to da e, svi oni koji su zapravo dakle koji su bili žrtve mučenja, da se prizna da su prekršena njihova prava. Imali smo ovdje i u Europi sličnih slučajeva. Hvala. Mulțumesc, domnule președinte. L'11 gennaio Hvala. Zahvaljujem. 11.12. je prvi avion došao u Guantanamo sa osumnjičenicima za terorizam. I 18 mjeseci su bili u izolaciji i ispitivani su na nehuman način. 13 godina smo imali jako puno prijava sa strane e, novinara, nevladinih organizacija koje se bave tim pitanjem u SAD-u i svijetu. Europski parlament je puno puta raspravljao o tim temama i izrazio zabrinutost kroz rezolucije. Međutim, mnoge države članice istovremeno su surađivale sa CIOM i unatoč metodama koje ona primjenjivala, bez obzira na kršenje ljudskih prava. Obama je jasno rekao da je za neka postupanja cije unutar Guantanama, ali on vjerojatno također ima kratko pamćenje. E, SAD bi trebao osuditi e, ova mučenja koja je vršila američka vlada. Hvala. komisar Avramopoulos se ja numele Hvala, gospodin Avramopoulos. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Rasprava na ovu temu, na o izvješću Senata SAD-a je samo još jednom one činjenice koje su nam poznate. Na vidjelo je došla ona stvarnost, realnost koja nam je poznata. To je nešto što se tiče svih nas i mi pozdravljamo ovo izvješće. Ovo izvješće. Ono što sam ovdje primijetio jeste da su svi ovdje u e, ovoj e, vječnici e, optužili metode mučenja i sve što nije u skladu sa vladavinom prava. Poštivanje ljudskih prava poštivanje vrijednosti i načela na kojima se temelji Europska unija nis, ne mogu ići ruku pod ruku sa mučenjem. I se, tko je u tome sudjeluje, tko je bio odgovoran za mučenje, taj mora biti također i kažnjen. Ovdje u Europi u mnogim slučajevima e, se Europa nije ispravno, nije postupila. U nekoliko slučajeva je zapravo došlo do kršenja demokracije, do kršenja ljudskih prava. U ovom kratkom vremenu koliko sam se vama proveo ovdje i ono što svakodnevno vidim, moram reći da je naša odgovornost da štitimo demokraciju i ljudska prava. Rad ovog parlamenta kao i istrage, dakle rad e, istražnog povjerenstva ili pristraga koje se provode u SAD-u pokazuje koja je uloga demokratske kontrole. je pogotovo kada je govorimo o nacionalnoj sigurnosti. Mm, Tema o kojoj smo danas govorili pokazuje da je zaštita i poticanje ljudskih prava i temeljnih prava e, cilj kojem se moramo posvetiti. I da, u potpunosti se slažem s vama, to je naša zajednička odgovornost, odgovornost svih zemalja članica. E, ja sam siguran da e, predsjednik Europskog vijeća koji je danas ovdje s nama dijeli mišljenje i da će to prenijeti i u zemlje članice. No, to poslije da se osvanem na još nešto što smo ovdje čuli. Čuli smo primjerice da izdrava senata je rezultat parlamentarne demokratske kontrole. To možemo pozdraviti kao jednu zrelu reakciju jednog demokratskog društva. Te također podsjećamo da demokracija ima svoje institucije, ima snagu i ima volju e, da štiti čovjeka i njegova ljudska prava. Na ovom mjestu dopustite da još jedne nešto kažem, nešto što je prema mom mišljenju iznimno važno, a što je rekao i predsjednik Obama. Kao što znate, on je zabranio mučenje u onom trenutku kada je, e, nakon što je postao predsjednik. Citiram ostavite sve ove metode mučenja u razdoblju kojemu pripadaju. Naime, to je priča, to, to su metode prošlosti i pripadaju prošlosti. Neki od zastupnika su ovdje, zastupnici su također spomenuli e, Guantanamo i tu mogu samo reći e, da mi tražimo zatvaranje Guantanama. To je naše stajalište, to je stajalište koje smo oduvijek zastupali i to ne samo kada je riječ o mm, neograničenom zadržavanju zatvorenika u pritvoru ili zatvaranju maloljetnika ili bilo kojem drugom obliku kršenja ljudskih prava. Ovdje se također govorilo i o suradnji u borbi protiv e, terorizma, suradnji između e, Europske unije i SAD-a. Suradnja je od velike važnosti za sigurnost Europske unije, ali također i za naše građane. U području Europske unije. Dakle, mi smo, Europska unija sa ezd om potpisala sporazume, pokrenute su inicijative koje olakšavaju tu suradnju i koje omogućavaju da ta suradnja bude učinkovitija, ali sve imajući u vidu poštivanje ljudskih prava. Europska unija i njezine članice kao i Sjedinjene američke države imaju nose zajedničku odgovornost. Naime, moraju zajamčiti da borba protiv terorizma i suradnja u toj borbi e, se provodi poštivajući ljudska prava e, te poštivajući također i međunarodno pravo i prava izbjeglica. Mi ćemo i u buduće o ovim temama razgovarati sa SAD-om. Tamo gdje je potrebno, mi ćemo iznijeti svoje mišljenje, e, također govoriti i o problemima, te s e, deficit također svakako onome što nije u skladu sa našim europskim vrijednostima. No, to su vrijednosti na kojima se temelji i demokracija u SAD-u. E, posebna pozornost, posebna e, poseban fokus Europskog parlamenta na ovu temu samo znači da mi imamo popoličku podršku, da postoji demokratska kontrola i da možemo e, Mm, uzeti u obzir sve dvojbe i brige koje postoje. I da mm, zapravo ovdje kada govorimo o ovoj temi ne smijemo nikada posustati. Zaključno, nakon ove razvoje možemo reći da je Europska unija i njezine demokratske institucije se temelji poštivaju temeljna ljudska prava i temeljna demokratska prava. Hvala. Gospodine povjereniče, sada molimo gospodina Dela Vedova da e, nam se obrati u ime vijeća. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani zastupnici i zastupnice. Zahvaljujem na ovom otvorenom e, razmjenjivanju mišljenja. Danas smo govorili o mučenjima u izvješću Američkog senata. Nadam se da se to nikad neće ponoviti. E, trebaju se poštivati ljudska prava u borbi protiv terorizma također. Europski parlament ima važnu ulogu unutar transatlantskog dijaloga o borbi protiv terorizma i poštivanju međunarodnog prava i ljudskih prava. E, važno je da se obradite, obratite e, Američkom senatu kako bi se izrazili vaše mišljenje o toj temi. E, saveznici imaju neke zabrinutosti, a to je bitno jer može utjecati na politiku SAD-a. Sada se raspravlja o zaštiti podataka, kontroli podataka i poštivanju privatnog života. E, glasali su protiv e, jedan od jednih programa koji će e, utjecati direktno na život Amerikanaca. Važno je da Europski parlament kaže svoje mišljenje Kongresu SAD-a u vezi sa zaštitom privatnog života. Europski parlament mogao bi također odigrati važnu ulogu u odnosu na e, zemlje Srednjeg istoka i Sjeverne Afrike, posebice u odnosu na one zemlje koje se zalažu za sigurnost kako bi te države mogle uspostaviti mehanizme sigurnosti koje će biti efikasne. Europska unija SAD surađuju u borbi protiv terorizma, a to ostaje temeljna stvar. Europski parlament e, igra važnu ulogu E, što se tiče pripadajućih instrumenta in Terrorist Financing Tracking Program i zapis imenima putnika su važni elementi u suradnji između SAD-a i Europske unije e, i također sigurno utočište. Jako je važno imati na umu e, ljudska prava cijelo vrijeme. Europa i SAD nalaze se pred velikom prijetnjom, to je terorizam koje danas predstavljaju ISIL i strani borci. Trebamo sofisticirane instrumente, posebice što se tiče rješavanja ovog, eh, ove prijetnje na način koji će poštivati ljudska prava. Siguran sam da će ova rasprava o borbi protiv terorizma i E, sličnim temama nastaviti se i da će obuhvaćati SAD kao Europsku uniju. Hvala. Avemo situacija ića, dakle vreți Hvala. Ako se još namjeravate javiti za riječ dakle plava kartica, dakle to više nije moguće. Ako se želite javiti, reći nešto drugo ili javljati da kažete nešto drugo, onda tada. Da, zapravo tiče se samog dnevnog rega. Tražili smo od vijeća da, da, da se svoje stajalište vezano za ovo temu, no moramo reći da ni u uvodnom ni završnom izlaganju vijeće nije ništa reklo svoje ulozi koju vijeće tu ima. Ne, ja smatram da vijeće zapravo tu e, nije učinilo što je trebalo učiniti, ni dalo nikakvu izjavu. Hvala. Evo, iznijeli ste svoje mišljenje, podijeli ste to e, sa nama, e, gdje je vijeće zastup.